not the speaker. Yeah. <laughs> okay, colleagues. I think we'll, we'll make a start. Thank you for... Dobro jutro, dobar dan. Počet ćemo. Hvala svima koji su uspjeli stići danas na sastanak. Unatič, unatoč štrajkovima, otkazanim letovima, otkazanim vlakovima. Znam da su mnogi od vas i vozili jako dugo samo da bi stigli na sastanak i drago mi je da smo se uspjeli okupiti jer ne bismo uspjeli pomaknuti sastanak. E, prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Imamo prijedlog da se točka broj 9 razmjena gledišta o radu zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a, mm, gospodina Gorensa, on je izvjestitelj, i smatra da ne moramo imati tu raspravu, tako da predlažem da je skinemo sa dnevnog reda. Da li se slažete s time? I još predlažem, vidim da nemamo predstavnike svih političkih klubova, s obzirom na to da smo skinuli točku 9, da onda posljednju točku, izvještaj Noisera, o sporazumu sa Senegalom, da tu točku odradimo prije e, razgovora sa gospodinom Mimicom. I mogli bismo čak i glasati prije razmjene gledišta sa gospodinom Mimicom. Sada ću to provjeriti sa, sa tajništvom. Riječ je o samo jednom glasanju i nema smisla da se zadržavamo ovdje do 6 i 15. Molim vas da obavijestite ostale članove da ćemo vjerojatno negdje oko 15, ne, e, u 4 i 15 glasati. Dakle, negdje oko 16 i sati 15 minuta e, prije razgovora sa e, Nevenom Mimicom. Tako da ne moramo ostati nakon e, točke broj 10. Ako se slažete sa dvije promjene, dakle da brišemo točku broj 9 i točku broj 11 i 12 premještamo prije E, razmjene gledišta sa povjerenikom Mimicom, onda u redu. Dobro, sljedeća točka dnevnog reda je točka broj 2, odobrenje zapisnika sa e, sastanka koje je održano trećeg studenog. Dokumenti su e, u vašem fajlu. Ako imate kakve primjedbe, molim vas obavijestite tajništvo prije kraja sastanka. Ako ne budete imali primjedbe, onda ćemo smatrati da je zapisnik usvojen. Zatim obavijesti predsjednice. Ima samo jedna stvar oko koju bih vam htjela skrenuti pažnju. U četvrtak ujutro u, u 9 sati imat ćemo zajednički sastanak našeg odbora s odborom za mm, nadzor proračuna kako bismo raspravljali o e, posebnom izvještaju revizorskog suda o Haitiju. Nakon toga ćemo e, razgovarati sa povjerenikom Nevenom Mimicom o e, postupku razrješnice E, sastanak će se održati u dvorani u četvrtak, u dvorani 4Q1 u četvrtak u 9 ujutro. Pozvat ćemo ponovno članove na taj sastanak zato što znam da imamo problema sa e, humanitarnom pomoći Haitija, Haitiju, o tome se već jako puno razgovaralo, tako da mislim da je to jako važna rasprava. To je u e, četvrtak u 9 ujutro. Točka broj četiri, priopćenja komisije. E, mislim da nema priopćenja, dolazi nam povjerenik, on dolazi u 16.30 pa će nam on eventualno priopćiti nova priopćenja. Zatim vrijeme za pitanja, nemamo, nismo primili nikakva pitanja. Tako da prelazimo na točku broj šest. E, riječ je o razrišnici za 2013. za opći proračun Europske unije i ja predlažem da dvije točke, dakle opći proračun i razrišnica za opći proračun i za uh, Europski razvojni fond, da to odradimo zajedno. Budući da prvotni izvjestitelj nije više zastupnik uh, u ovom parlamentu, ja sam preuzela. Tako da prije nego što dam e, riječ e, članovima i komisiji, dat ću vam tek nekoliko podataka o razrišnici za opći proračun te za Europski razvojni fond. Najprije o dakle, općem proračunu. E, pozdravljam novi fokus u postupku davanja razrišnice koji se koncentrira na rezultate, a u prošlosti se više koncentriralo na računovodstvene postupke, dakle novac izlazi, na koji način se troši. A sada se radi više kvalitativna analiza e, i da li taj novac koji je potrošen je imao nekakvog utjecaja. Mislim da je to pozitivna stvar. Kada govorimo o onome što se odnosu na komisiju, najveći problem u izvršenju je, kao što znamo, nedostatak e, plaćanja za mnoge stavke proračuna koje se odnose na razvoj i na humanitarnu pomoć. O tome smo razgovarali sa prethodnim povjerenikom i znam da to stvara jako puno problema unutar e, opće, e, unutar glavne uprave za razvoj, zato što stalno pokušavaju premještati novac iz različitih stavaka. I mislim da žao mi je što se tako zapravo Žao mi je što je to tako, zato što to uvelike šteti mm, kredibilitetu Europske unije koja je svjetski najveći donator. I čula sam i komentare e, nevladinih e, udruga koji imaju problema sa zakašnjelim e, plaćanjem. Tako da sada, kada radimo na proračunu za 2015. možemo početi se baviti i tim problemima. Zatim to sve utječe na institucije Europske unije, brojna izaslanstvu, u svijetu, zatim isto tako moramo paziti da nedostatak osoblja ne utječe na praćenje e, tih aktivnosti na terenu. Zatim drugi dio se odnosi na evropski, europske razvojne fondove. Moramo staviti veći naglasak na smanjenje siromaštva u subsaharskoj Africi, budući da je to područje Afrike ima najviše problema u ostvarivanju e, milenijskih razvojnih ciljeva. Iako službena razvojna pomoć nije jedini alat, niti glavni alat za ostvarivanje milenijskih ciljeva, ipak je važno da ipak ta pomoć ostane na određenoj razini. I na kraju postoji novi način za financiranje pomoći u zemljama skupine AKP-a. Mnogo je napretka ostvareno sa uvođenjem novog pristupa u proračunsku potporu u 2013. no još se mnogo toga može učiniti i imat ćemo predstavnika iz opće uprave DEVKO e, na jednom sastanku u siječnju koji će nam objasniti kako funkcionira proračunska potpora, koji se problemi moraju riješiti, a i vi ćete moći postavljati vaša pitanja. Mm, toliko o mojem kratkom uvodu. Želi li se netko javiti i nešto reći? Enrique Guerrero. Još netko? Gospodin Gorens. Enrique, izvoli. Hvala Linda. Ne samo na ovom uvodnom izlaganju, već i što si preuzela kao predsjednica odbora ove izvještaje. S obzirom na to da prethodni izvjestitelj više nije među nama u parlamentu. Tema upravljanja proračunom, a kasnije ćemo o tome moći razgovarati i sa povjerenikom Mimicom. Dakle, riječ je o globalnoj temi koja se dotiče cijelog parlamenta i riječ je o problemu koji koči brojne aktivnosti e, i samog parlamenta i cijele Europske unije. Danas je recimo blokiran proračun za 2015. jer još uvijek nisu riješena plaćanja iz 2014. i svake godine potrošimo gotovo cijelu godinu na raspravu o stvarima koje su već izvršene, a koje nisu isfinancirane i koje se onda samo prenose e, i deficit se prenosi s jedne godine u drugu. Tako da ovo je problem koji se tiče i nas odbora za razvoj, ali koji općenito pogađa svo financiranje Europske unije, pa samim time i parlamenta. A parlament je, kao što znate, su, su zakonodavno tijelo kad se govori o proračunu. No, da se koncentriram na današnju temu. Ovdje se još jednom vidi da Europski eh, razvojni fond nema dovoljno fleksibilnosti. Kada je potrebno premjestiti sredstva iz jedne linije u drugu kako bi se odgovorilo na nove probleme. To se događa sada u slučaju epidemije ebole. Morali smo premještati sredstva prema programima ili zapravo prema potrebama koje se odnose na rehabilitaciju, razvoj i tako dalje. Iskorišteni su e, instrumenti poput ugovori za izgradnju e, države kako bismo državama koje prolaze kroz ovu tešku situaciju pružili pomoć u njihovom odgovoru na krizu. I još bih htio napomenuti, ja ne kao član odbora za e, razvoj, već kao zastupnik u Europskom parlamentu i zbog toga što sam, zbog svoje pozicije u e, socijalistima i demokratima, problem sa donošenjem proračuna je stvarno ozbiljan problem i to moramo riješiti u našim odnosima s vijećem. A istovremeno moramo pronaći e, fleksibilniji pristup za budućnost i to posebice za Europski razvojni fond kako bi sve one aktivnosti koje su povezane sa razvojem i sa odgovorom, odgovorom na krizne situacije, dakle da barem ta područja e, imaju više fleksibilnosti u pravilima. Hvala, a sada gospodin Gorens. Hvala gospođo predsjedateljice. Imam nekoliko pitanja vezano za Europski razvojni fond. A prvo se pitanje odnosi na smanjenje broja djelatnika. Već godinama OECD i ne samo ta institucija skreće našu pozornost na potrebu da naša razvojna politika ima dovoljan broj djelatnika kako bismo imali kvalitetne projekte. Ne znam u kojoj mjeri se o tome vodi računa. Volio bih čuti koje su prepreke prisutne i zašto nema dovoljno djelatnika. Drugo, htio bih reći da smo u više navrata nešto rekli o suradnji između tri strane, e, tako da je i Europska unija davala sredstva, to je bila i druga država koja je primala sredstva te je Europska unija također pružila tehničku pomoć. U oba slučaja treba više djelatnika. Potrebno je mnogo ljudi kako bi se dobro vodila politika, posebno kada je riječ o tome da se upute ljudi na rad u zemljama s kojima imamo s kojima državamo odnose. Isto načelo bi se trebalo primijeniti u ovom razdoblju i bitno je da imamo dovoljno ljudi, posebno za tehničku pomoć. Mi smo od početka bili za to da tehnička pomoć zamijeni tradicionalnu politiku razvojne suradnje. E, moje drugo pitanje se tiče pomoći za proračun. Iz naše perspektive treba dati podršku proračunskoj pomoći pod uvjetom da su ispunjeni neki kriteriji. Jedan od njih je promicanje civilnog društva. Dakle, to mora biti popratna pojava. A drugo je razvoj parlamentarne dimenzije. Može li nam komisija nešto reći o, o tome? A ukoliko to nije, ukoliko to nije slučaj, Možemo li dobiti detaljan opis utjecaja e, proračunske pomoći na razvoj civilnog društva i e, parlamentarne dimenzije u zemljama koje primaju tu vrstu pomoći? Hvala. Sljedeća gospođa Hautala i nakon toga gospodin Ozer. Hvala vam. Samo želim provjeriti, razgovaramo li sada o točki broj sedam. Da, šest i sedam zajedno. Dakle, Europski razvojni fond i opći proračun. Da, dakle, onda imam dva komentara. Pitanje spajanja je za mene još uvijek spajanje instrumenata je za mene još uvijek interesantno jer naravno moramo eh, spajati naša sredstva sa privatnim kapitalom. No, brine me što je komisija, komisija više želi podržati velike eh, projekte kada se govori o eh, instrumentima koji se spajaju i to posebice u području energetike. Ja smatram da bismo ta ulaganja trebali okrenuti prema manjim projektima koji su decentralizirani i koji prema mojem iskustvu mogu doista iskorijeniti siromaštvo i to posebice u e, siromašnim područjima. I htjela bih da e, poslušate preporuke Europskog revizorskog suda u svojem izvještaju 16 iz 2014. upravo o tim instrumentima koji se spajaju, a to je e, vrlo ozbiljna preporuka koja govori o tome da ovakva sredstva zapravo nisu potrebna. Te da u nekim slučajevima ovakvo spajanje može dovesti do e, novog problema s dugovima, što naravno ne želimo ponovno izazvati jer smo svi e, već zabrinuti zbog prezaduženosti zemalja u razvoju. Te treća stvar, prema revizorskom sudu moramo evaluirati mehanizme e, spajanja posebice kad govorimo, kad govorimo o e, dakle, financiranju, o osiguranju transparentnosti i odgovornosti. Isto tako sjetimo se da europsko spajanje e, izvora za financiranja e, ne smije u nikojem slučaju dopustiti dakle, da se skrene, da se, izigno, da se zaboravi glavni cilj, a to je učinkovitost. Sjetimo se da postoji novi sporazum o proračunskoj e, potpori. Povjerenik Piblgas ga je nazvao sporazumom o dobrom upravljanju. I mislim da je to zapravo vrlo blizu onome što je govorio gospodin Gorens, da proračunska potpora mora kao uvjet postaviti e, povećanje sudjelovanja civilnog društva i parlamenta, zato što jedan i drugi element su vrlo bitni za normalno funkcioniranje. A to je ponekad jedan od najvećih e, izazova kad govorimo o proračunskoj potpori. Hvala vam sada gospodin Hvala vam. Ja imam samo e, nekoliko primjedbi. Dobro je da vodimo ovu raspravu no u nekom trenutku moramo se baviti i nedovoljnim financiranjem zemlje članice su smanjile proračun i to utječe i na naše aktivnosti i politike. A ovo je ključan instrument. Tako da moramo pronaći način i riješiti taj problem sa zemljama članicama. Vjerujem statistikama Eurostata, 80% osoba u Europi su za visoko kvalitetne razvojne politike koje mi želimo, a za e, nadolazeće godine zapravo sve je manje sredstava raspoloživo. Tako da to je problem e, o kojem moramo razgovarati sa zemljama članicama kako bi one dale novac koji je potreban za ovakve projekte. Proračunska potpora je od iznimne važnosti i to posebice u zemljama a e, službenici Europske unije moraju provjeravati učinkovitost e, koja ide kroz sredstva za proračunsku potporu. Treće, jako puno pritužbi dolazi iz izaslanstava Europske unije, jako puno pritužbi ide na e, smanjenje proračuna zatim na, nedovoljno financiranje programa. Neki program, nekim programima se smanjuju sredstva, neki se potpuno ukidaju. Od nevladinih udruga se traži da odgode provedbu svojih projekta za sljedeću godinu. I ovakve su stvari potpuno nepoželjne. Nažalost, vrlo često čujemo da je jako puno projekta otkazano ili odgođeno zbog nedostatka sredstava. Time se moramo baviti i taj problem moramo riješiti. Europska unija nam ne čini nikakve usluge ako s jedne strane nešto obećamo, a onda s druge strane zbog čitavog niza razloga ne možemo isfinancirati te projekte. Mislim da u raspravi o mm, proračunu općenito moramo imati na umu sve ove stvari. Dobro, još netko, Enrique Guerrero. Samo sam još nešto htio napomenuti. Revizorski sud tvrdi da je stopa pogrešaka zbog lošeg upravljanja e, projektima da je oko 3,4% što nije dramatična brojka. No, nažalost, isto tako nije da se situacija poboljšava e, u usporedbi s proteklim godinama. Dakle, unatoč upozorenjima i unatoč primjedbama da je došlo do pogrešaka u e, provedbi i upravljanju, e, Dakle, nakon takvih upozorenja ipak bismo trebali krenuti prema pozitivnim rezultatima, a to je da se te brojke ipak smanjuju iz godine u godinu. A to nije slučaj. Tako da komisija bi trebala uložiti više napora kako bi kroz ex ante evaluaciju projekata vidjela gdje bi se mogle dogoditi pogreške kako bi se ova stopa pogreška od 3,4% ipak smanjila. Dobro, vidim da imamo dosta pitanja za komisiju. dakle, o broju osoblja te o učinku koje to ima na operacije. Zatim, pitanje o proračunskoj potpori od strane nekoliko kolega. Posebice o učinku koje to ima na, razvoj, na razvoju civilnog društva te parlamenta i općenito demokratskog razvoja. Ne znam možete li to pitanje e, postaviti danas. Um, glavni direktor nam dolazi u um, siječnju i on će govoriti o proračunskoj potpori. Možda bismo mu ta pitanja mogli i tada postaviti. Zatim pitanja o instrumentima, o spajanju sredstava zatim pitanje politike, možda ne toliko revizije, na što bi se trebao trošiti novac, da li na veće projekte ili manje, te na koji način se spajanje izvora financiranja uklapa sa službenom razvojnom pomoći, dakle što je službena razvojna pomoć, što nije. Te cjelokupna politika financiranja problema s proračunom, razlika između plaćanja i preuzetih obveza. Nisam sigurna hoće li se time baviti naš povjerenik koji nam dolazi popodne. Te što se tiče stope pogrešaka, može li se što učiniti kako bi se ona smanjila? Dakle, imamo predstavnika iz glavne uprave za razvoj i suradnju. Možete da se predstavite jer vi ste prvi puta ovdje nakon izbora. Hvala gospođo predsjedateljice, ja sam Luc Bagu. Inače sam ravnatelj za kadrovska pitanja u glavnoj upravi za razvoj. Zahvaljujem vama na pozitivnom nacrtu mišljenja o upravljanju razvojnih politika, bilo da je riječ o politikama koje se provode kroz Europski razvojni fond, bilo da je riječ o e, instrumentima za suradnju i razvoj iz općeg proračuna. Ovo izvješće Revizorskog suda je vrlo bitno za analizu. Mi e, uzimamo u obzir njihove preporuke, no isto tako moramo pokazati da se pomoć provodi na učinkovit način i u skladu s našim e, smjernicama bitno je ne samo da se novac dobro troši, nego da i proizvodi konkretne rezultate i upravo zato smatram ovu raspravu o učinkovitosti pomoći vrlo bitnom. Da se vratim na upravljanje stopa pogreške od 3,4%, dakle nešto je u povećanju, nešto je manja od proračuna, po prvi puta ispod 3%, što je dobar znak. E, bilo je neslaganja vezano uz dvije pogreške s revizorskim sudom, što je utjecalo na činjeničnu grešku. Dakle, e, ta stopa je bila bitno manja. Mi smo parlamentu i posebnu odboru za proračunsku kontrolu predali sve pravne argumente. Dakle, izvješće revizorskog suda pokazuje da je koncepcija načina kontrola dobar, međutim da bi trebalo poboljšati samu provedbu i to se isto tako vidi u studiji Devka o rezidualnoj stopi pogreške. Kao što se vidi iz vašeg mišljenja, gospođo izvjestiteljice, broj pogrešaka je, e, određen broj pogrešaka je vezan uz međunarodne organizacije, bilo zato što nema dovoljno izvješća izvještavanja o korištenju sredstava bilo zato što nisu prosljeđeni svi e, dokumenti. Bilo je problema s nekim korisnicima, s nekim nevladinim udrugama koje nisu poštivale sve odredbe ugovora. Međutim, u svim slučajevima smo poduzeli potrebne mjere kako bismo poboljšali upravljanje sredstvima, posebno temeljem akcijskog plana iz 2013 nakon rezerve e, ravnatelja glavne uprave u njegovom izvješću o aktivnostima, riječ je o godišnjem izvješću. Tako da mogu sada nešto reći o proračunskoj pomoći. E, ravnatelj glavne uprave će vam doći u siječnju i o tome ću vam više reći. Htio bih samo reći da od 55 transakcija e, Revizorski sud je ustanovio tri pogreške u odnosu na 20 prije tri godine. Dakle, došlo je do značajnog poboljšanja u uh, upravljanju proračunskoj pomoći, zahvaljujući reformama koje su uvedene od 2011. godine od strane naše glavne uprave. Što se tiče sredstava za plaćanje, činjenica je da ovu razvojnu politiku financira od 2013. godine uh, krajem 2014. godine što se tiče naše glavne uprave mi smo imali 7000 eura neplaćenih računa e, od 2015. tako da je to osim politike susjedstva što je prosljeđeno glavnoj upravi za proširenje. Dakle, mi smo poduzeli sve mjere u smislu fleksibilnosti kako bismo maksimalno iskoristili raspoloživa sredstva, koristili smo sve moguće linije i poglavlja. Osim toga smo stavili naglasak na projekte koji su nam se činili prioritetnima. Dakle, mala poduzeća, male nevladine udruge i partnerske zemlje koje su bile u najtežoj situaciji. Međutim, imamo tih 7000 eura koje prebacujemo na sljedeću godinu, a proračun koji je predviđen za 2015. je niži od naših potreba što se tiče e, potrebe za financiranje politika. Kada je riječ o smanjenju djelatnika, da, to je činjenica već neko vrijeme. Devko kao i ostale glavne uprave imaju, moraju primijeniti smanjenje od 2% godišnje broja kadrova 1% temeljem MFF-a i 1% temeljem unutarnje preraspodjele u komisiji. Za Devko će to biti dva radna mjesta 2015. Isto vrijedi za 2016. i 2017. To vrijedi samo za stalno zaposlene djelatnike. E, htio bih podsjetiti da veći dio sredstava za aktivnosti je blokirano u nominalnoj vrijednosti od 2015 pete što znači da moramo smanjiti broj e, djelatnika na određeno vrijeme i to za sedam radnih mjesta godišnje. To već radimo čitav niz godina. Dakle, smanjuje se broj djelatnika, imamo manje kadrova, ali to može predstaviti mogućnost da se poboljša način rada. Zato smo poduzeli, poduzeli određene mjere kada je riječ o preraspodjeli djelatnika. Napravili smo workload assessment aktivnosti, tako da smo preusmjerili djelatnike na prioritetne zone i projekte. E, prebacili smo djelatnike iz Azije i Latinske Amerike u susjedstvo i subsaharsku Afriku. Također smo spostavili sustav praćenja e, djelatnika u delegacijama, to je jedno jedan trajni proces, e, to, je, to nazivamo Optimus. Zahvaljujući tome, iz godine u godinu u sklopu rotacije djelatnika nastojimo raspodijeliti djelatnike tamo gdje e, su nam prioritetna područja. Dakle, došlo je do smanjenja kadrova, ali nastojimo optimizirati korištenje e, kadrova koji su nam na raspolaganju. Što se tiče blendinga, to je instrument koji je nastao E, dakle, to je bilo još e, za susjedstvo, zatim smo imali, zatim imamo i za neka druga zemljopisna područja, a na kraju financijskog, to je bilo na kraju financijskog, prošlog financijskog okvira. Sve se više koristi blending, e, međutim nismo došli do visokih iznosa u ovom području razvojne politike. Ova politika blendinga omogućuje da se ostvari efekt multiplikatora i da se mobiliziraju sredstva koja ne bi bila na raspolaganju komisiji. To je 1 do 15, 1 naprema 15, odnosno 1 naprema 20. Na 1 euro, jedan uložen euro, mi uspijevamo dobiti oko 20 eura od razvojnih banaka u Europskoj uniji i na taj način možemo mobilizirati dodatna sredstva. Naravno, mi smo zahvalni e, revizorskom sudu na izvješću o blendingu. Mi smo analizirali preporuke e, revizorskog suda i mi ćemo bez odlaganja primijeniti te preporuke, te ćemo analizirati stvarnu dodanu vrijednost blendinga i to od slučaja do slučaja i vidjet ćemo da ne postoji neki efekt oportuniteta te da sredstva koja stavljamo na raspolaganje uistinu omogućuju financiranje projekata e, koji se inače ne bi mogli financirati da nema i te komponente e, subvencija. Hvala nam se da sam odgovorio na većinu pitanja. Hvala, samo da pitam, vi ste to e, proslijedili odboru KULT? Dakle, odbor za proračunski nadzor sastavlja pitanja o pojedinim projektima. Naime, vi ste rekli da ste njima to proslijedili. Možete li možda i nama dostaviti jedan primjerak? Rekli ste dvije greške, spomenuli ste dvije greške koje je revizorski sud e, identificirao i to ste proslijedili odboru za proračunski nadzor. E, naime, ja ću supredsjedati sastankom u četvrtak, tako da bi bilo dobro da i naši članovi imaju uvid u taj dokument. Da, ja vam mogu još danas proslijediti odgovore koje smo proslijedili odboru za proračunski nadzor. Hvala, da, e, mijenja se ime, sad više nije Bu, nego Kolt. Da, promijenilo se ime u ovom parlamentarnom sazivu. Ne vidim da još netko zatražio riječ. Rok za predlaganje amandmana je sljedeći ponedjeljak u 12 sati. Glasovat ćemo 21. siječnja. Molim vas da budete nazočni u četvrtak ako vas zanima ova tema. Razgovarat ćemo o tome. Tamo će biti i predstavnik komisije koji će vam dati objašnjenja i onda ćemo glasovati 21. siječnja. Hvala. Sada prelazimo na osmu točku dnevnog reda, to je Godišnje izvješće o stanju ljudskih prava i demokracije za 2013. Izvjestiteljica je gospođa Hautala. Već je uobičajena praksa da kroz izvješće DROA AFET eh, parlament da svoje očitovanje na izvješće o stanju ljudskih prava i demokracije u svijetu. Ovo godišnje izvješće osvojio je Vijeće za vanjske poslove 23. lipnja 2014. a ono obuhvaća 2013. godinu. Bitno je da i naš odbor da svoje mišljenje o politici koja se odnosi na ljudska prava koju Evropska unija primjenjuje diljem svijeta, posebno u zemljama u razvoju i sada ću dati riječ izvjestiteljici gospođi Hautela. Hvala. I had Hvala, morala sam e, izraditi izvješće u vrlo kratkom roku. I nakon što je nacrt teksta poslan na prijevod, mm, ja sam uvela još neke promjene. E, mislim da je to situacija s nekim drugim izvješćima. Ja ću objasniti o kojim je izmjenama riječ. U svakom slučaju mislim da je bitno da glavno izvješće za koje je nadležan gospodin Pancieri u pododboru za ljudska prava sadrži ključne komentare o europskoj razvojnoj politici i ljudskim pravima. Mislim da je njegovo mišljenje prilično pozitivno. Razgovarala sam s njime i on razmišlja o tome da uključi razvojnu politiku u E, glavni, e, glavno izvješće o tome će se glasovati na afetu kao što vam je poznato. Ponovit ću još jedan put da ne možemo govoriti o razvoju bez poštivanja ljudskih prava, to je vrlo bitno. Europska unija temelji svoju razvojnu politiku na poštivanju ljudskih prava i to je nešto što se mora provoditi. Htjela bih skrenuti vašu pozornost na ulogu delegacija Europske unije partnerskim zemljama i međunarodnim organizacijama. E, dakle, koje su donatori i partneri. Želim podsjetiti i na činjenicu da bi države članice trebale sagledati razvojnu politiku iz perspektive poštivanja ljudskih prava. Program za razdoblje nakon 2015. godine, o kojemu je parlament već usvojio mišljenje, treba također spomenuti. Ljudska prava treba ugraditi u sve politike u okviru za razdoblje nakon 2015. godine, ali to nije dovoljno, to treba također pretočiti u konkretne ciljeve temeljem novih ciljeva za održivi razvoj. E, iz razvojne perspektive bitno je podsjetiti na potrebu da se ovdje uključi i snažna perspektiva o ekonomskim, kulturnim i socijalnim pravima. E, ja sam u ovom e, izvješću rekla da bi to trebalo staviti u samo središte vanjskih odnosa, što znači da Europska unija mora promicati međunarodne radne standarde, da mora promicati novi e, pristup socijalnim pravima i to je novi instrument za iskorjenjivanje siromaštva. Nadalje, treba ugraditi operativne socijalne klauzule u sve sporazume o slobodnoj trgovini koje potpisuje Europska unija. Postoje neke socijalne klauzule, ali one nemaju obvezujući učinak. Htjela bih također ugraditi jedan paragraf o poslovnim subjektima i ljudskim pravima i to snažno utječe na razvoj. Predlažem da se promiče razvoj pravno obvezujućeg okvira za poslovne subjekte u kontekstu poštivanja ljudskih prava. Postoji posebna potreba da se tu uključe djelotvorni pravni lijekovi e, tako da se mogu sankcionirati gruba kršenja ljudskih prava, te da se omoguće e, žrtvama da imaju na raspolaganju pravna sredstva. Dakle, to su novi izazovi za Europsku uniju u kontekstu međunarodnog prava. E, tu sam naglasila i dosljednost razvojne politike. Imamo neke naznake da nova visoka predstavnica gospođa Mogherini ima pravo i zainteresirana je za promicanje e, dosljedne razvojne politike, trebamo je podsjetiti da to mora biti sastavni dio njezine politike e, prema vani. E, tu sam navela kao primjer da kod preferencijalnih trgovinskih sporazuma, GPS plus i tako dalje, trebamo imati stvarne mehanizme za provedbu e, u slučaju da dođe do kršenja ljudskih prava u kontekstu razvojne politike. Što se tiče e, prava koja se odnose na korištenje zemlje, mislim da je to vrlo bitna tema koja se nalazi na razmeđi između razvojne politike i ljudskih prava. Smatram da moramo imati obvezujuće smjernice koje bi spriječile takozvanu otimačinu zemlje i tu bih htjela da se spomene preporuka e, posebnog izvjestitelja UN-a o pravu na hranu. Dakle, trebali bismo se usmjeriti prema agroekološkom pristupu. I znam da, će, da je nedavno odbijen amandman iz mojeg kluba zastupnika i to na plenarnoj sjednici, a to se odnosilo na izvješće o pothranjenosti. Htjela bih samo apelirati na vas da e, uistinu razmislite o tom pitanju. Naime, degradacija tla je velik problem u zemljama u razvoju i ukoliko ne budemo svjesni da trebamo staviti naglasak i na agroekološki pristup proizvodnji hrane, onda ćemo mnogo toga propustiti. E, zatim htjela bih da povežemo e, sigurnost i ljudska prava, a delegacija Europske unije mora biti svjesna e, ranih znakova upozorenja. E, dakle, upozorenja na mogući sukob što negativno utječe na razvoj. U tom kontekstu sigurnosti i razvoja te ljudskih prava navela sam da bismo trebali spomenuti da treba zaštititi najranjivije skupine, a to znači da skupine kao što su žena, žene, e, djeca i e, osobe s invaliditetom, da oni trebaju da dobiti posebnu pomoć u naporima za obnovom. Zatim tu je jedan paragraf o tome da Europska unija i države članice moraju provoditi e, politiku o azilu i granicama u skladu sa međunarodnim pravom. Također sam u dodatnim e, opaskama istaknula pitanje razvoja ljudskih prava i eksploatacije prirodnih resursa. Bitno je da se zaštite prava autohtonog stanovništva. Mogu vam navesti jedan aktualan primjer u Mijenmaru postoje brojni problemi sa pravima autohtonog stanovništva i otimačinom zemlje, posebno tamo gdje međunarodne kompanije e, nastoje eksploatirati prirodne resurse te zemlje. Zatim je bilo i nekoliko izmjena, dakle to je nova verzija teksta, riječ je o novoj formulaciji vezano uz odnos između poslovnih subjekata i zaštite ljudskih prava. Uz vaše dopuštenje smatram da bismo trebali poduprijeti ideju da Europska unija pretvori uredbu o korištenju ruda iz sukobom zahvaćenih područja u obvezujući akt, jer e, primjerice u Istočnom Kongu e, ti uzroci isto tako utječu na e, rat koji tamo, koji tamo u tijeku. Hvala, upravo sam čula da je gospođa Mogherini pristala da će, rekla da će barem jednom godišnje doći na naš odbor, tako da je možemo postaviti i ova pitanja ljudskim pravima. Ne znam točno kada će doći, ali dobit ćemo datum. To će biti sljedeće godine. Zanima me tko još želi uzeti riječ. Tu su izvjestitelji iz Sjene. Vidim da ih dosta nema. Kolegica iz kluba zastupnika GUO je zatražila riječ, a nakon je gospodin Görens. Hvala kako bi se pokazalo koliko važnosti e, pridajemo ljudskim pravima. Drago mi je da je ovaj izvještaj uključio nekoliko stranica o važnosti poštivanja ljudskih prava u razvoju. I osim toga smatram da je važno istaknuto da najveća prepreka poštivanju ljudskih prava i razvoja sporazumi Europske unije E, sa vrlo siromašnim zemljama. To su sporazumi koji nameću slobodnu trgovinu i ne uzimaju u obzir ekonomske asimetrije, e, ne uključuju uvjete o poštivanju ljudskih prava, te iskorištavaju razvojnu pomoć, samo kao još jedan dodatni instrument u okviru trgovinskih pregovora. Jako puno resursa i vremena se, se troši kako bi se došlo do ovakvih sporazuma i što bi zapravo na kraju dovelo do toga da multinacionalne tvrtke imaju ogromne prihode, zemlje se nastavljaju osiromašivati, a radnici i radnice nemaju nikakva prava. Stoga to smatram da moramo istaknuti. Kako ćemo razgovarati o promicanju ljudskih prava i razvoju ako sama Europska unija koristi upravo te teme kako bi potaknula siromašne zemlje da prihvate e, sporazume koje će dozvoliti multinacionalnim tvrtkama iz Europe da posluju na njihovom teritoriju. To sve otvara slobodan prolaz multinacionalnim tvrtkama u osiromašene zemlje a upravo su takve tvrtke te koje ne poštuju osnovna ljudska prava. Smatram da ne možemo nastaviti s ovakvom politikom, zato što Europska unija prisiljava siromašne zemlje na sklapanje ovakvih nepovoljnih sporazuma. Ako doista želimo ostvariti da razvojne politike Europske unije e, vode k tome da se poboljšaju ljudska prava i da se poboljša život u siromašnim državama, onda moramo unaprijediti sporazume koje potpisujemo s tim državama i moramo imati obvezujuće klauzule o poštivanju ljudskih prava, zatim moramo uključiti